Good Dobar dan, dame i gospodo. Dopustite da započnemo sastanak odbora regije za danas. Počnemo s osvajanjem dnevnog reda. Možemo odgovoriti za nacrt dnevnog reda za današnji sastanak. Izvolite, gospodine Vanislavoj. Najljepša hvala, evo, samo dvije kratke stvari. Možda bi bilo dobro u ponedjeljak imamo glasanje da to odgodimo na četiri ili pet sati na dnevnom redu, eto za dnevni red, čisto mislim jer ponekad je teško da svi zastupnici članovi dođu ovdje u tri sata podne. Druga stvar još konkretnija, je moguće da ove dvije točke prekogranična tema iz četvrte i peta, naime neki moji članovi E, ne mogu doći na vrijeme. Dakle, možemo zamijeniti četvrtu i petu točku, ovo je jako konkretno. Hvala najljepša što se tiče glasanja, mogu reći da smo pokušali iskoristiti priliku da imamo stalnu satnicu za glasanje, jer to je jednostavno jednostavnije održati na početku. To je razlog. Što se vašeg prijedloga tiče, imali kakvih e, prigovora, osobito od strane izvjestitelja? Gospodin Van Miltenburg, izvolite. Ja bih se volio držati dnevnog reda jer i sam moram otići kroz sat vremena, tako da bih preferirao da glasamo onako kako je to predviđeno na dnevnom redu. Dobro, najljepša hvala. Dakle, držat ćemo se dnevnog reda izvjestitelja. Dakle, nećemo mijenjati raspored i nastavljamo s prvobitnim dnevnim redom. Dobro, u tom slučaju nastavljamo kako je predviđeno. Ja nemam nikakvih obavijesti. Sastali smo se prije tjedan dana, čak i kraće. Dakle, umeđu vremenu se ništa znakovito nije dogodilo. Samo mogu reći da su izvjestitelji puno truda uložili radeći na svojim izvješćima. Sada prelazimo na glasanje. Danas glasamo o mišljenju o uspostavljanju programa za okoliš i klimatske aktivnosti program LIFE. Izvjestitelj je gospođa Marija Žoana. Znate dakle kako ovo ide. Gospođa Žoana predstavila je nacrt na sastanku u Rujnu. Sveukupno moramo razmotriti 98 amandmana na prijedlog komisije koje su uložila izvjestiteljica i drugi članovi odbora, plus 17 kompromisnih tekstova koji su ispregovarani Dakle, odbor će glasati u studenom o izvješću, dakle, na vrijeme. Ne vidim gospođu Žvanu u dvorani. Živa i zdrava. No, ima nažalost konferenciju u Rumunjskoj. Dobro, dobili smo informaciju o njeznom programu. Bila je jako aktivna tijekom zadnjeg e, sastanka odbora kada smo imali veliki broj zastupnika koji nisu bili na tom sastanku. No, ona je tada bila tu. Dakle, danas glasamo o njezinom mišljenju i predlažem da odmah pređemo na glasanje. Amandman deseti. Ko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, e, amandman 64. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 83. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 84. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87. tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 88. s usmenim amandmanom. Da li itko protiv tog amandmana? Ne. Dakle, glasam 88. uz usmeni amandman za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 17. za, protiv, suzdržani. 69. Itko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 90. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 91. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 92. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 93. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 96. Tko je za? Protiv? suzržani, Usvaja se. Amandman 98. Tko je za? 97. otpada jer je 96. usvojen. Dakle, 98. tko je za? Protiv? suzržani, Usvaja se. 19. tko je za? Protiv? suzržani, Usvaja se. Amandman 20. za? Protiv?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 Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 30. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na kompromis deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deveti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na končno glasanje, elektroničko glasanje koje otvaram. Zatvaram glasanje. Mišljenje usvojeno. Well done from all of us. Thank you very much. Hvala svima. A sada prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. Na sastanku 27. rujna imali smo razmjene gledišta na predlog komisije o mehanizmu temelj kojem kojeg su se nadležna tijela mogla dogovoriti da pravna i administrativne prepreke prekograničnih država prekograničnom kontekstu mogu biti primijenjene. Dakle, cilj je da se smanji administrativna kompleksnost koja često usporava ranjive prekogranične projekte. Izvjestitelj je gospodin Van Miltenborg i danas će predstaviti nacrt svog izvješća. Imali smo prošlog tjedna prvu razmjenu mišljenja i rasprava je bila jako zanimljiva, a vidjet ćemo koji će ishod biti današnjeg razgovora. Dakle, ovo je jedan od četiri zakonodavna dosija za koje je nadležan naš odbor. Dakle, gospodine Van Milderborg, imate sada riječ kako biste predstavili svoj nacrt izvješća. Hvala predsjedavajuća, ja ću nastaviti na nizozemskom, tako ako dopustite. Dank u voorzitter. Zoals u eh, terecht net opmerkt, we hebben de vorige... Najpša hvala. Predsjednice, dakle, kao što ste ispravno rekli, sad na zadnjem sastanku imali smo razmjeno gledišta, dosta detaljnu o potencijalima pograničnih područja i analizi onoga što je komisija predlagala kako bi se promoviralo prekograničnu suradnju u tim pograničnim regijama. Tu se može pružiti puno dodane vrijednosti i pružiti rješenja za pravne i administrativne prepreke u prekograničnom kontekstu. Tu je također bilo riječi i o suradnji i sve strane bi trebale tu surađivati, dakle lokalna, regionalna, ali i na nacionalnoj i europskoj razini. Sve te razine bi trebalo uključiti putem Europske komisije. Pogledajmo sada mehanizme koji su tu. Ti mehanizmi trebaju imati podršku u svim državama članicama kako bili učinkoviti. I ovdje imamo mogućnost koristiti zakonodavstvo jedne države članice kako bismo provodili projekte, prekogranične projekte, a dakle to mora biti usvojeno u svim državama članicama. Mislim da je jako važno naglasiti da se ovdje radi o dobrovoljnom mehanizmu i to rješava određene sumnje nekih kolega glede proporcionalnosti i subsidijarnosti u prijedlogu komisije. Drugo, tiče se širokog polja primjene ovog mehanizma kako bismo ublažili strahove država članica glede toga kako bi to trebalo funkcionirati u stvarnosti. Nekoliko stvari sam ovdje ukazao i unio nekoliko promjena koje predlažem. S obzirom da se ovdje radi o dobrovoljnom mehanizmu, naime, mislim da nam mora biti jasno da, s obzirom da komisija predlaže dobrovoljni mehanizam, evo, sjetimo se kako funkcioniraju zemlje Beneluxa, dakle, može se koristiti takav pristup možda koristi takav pristup u određenim situacijama, ali u ECBM-u, dakle, europskom prekograničnom e, mehanizmu, možda i ne nužno. Dakle, treba odlučiti koliko će dobrovoljan biti taj mehanizam i koliko profesionalan, da li zadovoljava zahtjeve subsidijarnosti. Dakle, u člancima 1 i 4 spominje se da države članice mogu birati između mehanizma ovdje ili već postojećeg mehanizma ili se opredijeliti čak i za novi mehanizam ukoliko ima jedan konkretan prekogranični projekt, a dakle neće morati odrediti se jednom za svakda u određenoj regiji koji će mehanizam biti primjenjen. Dakle, Gledajući pravne administrativne prepreke u prekograničnom kontekstu, dakle, nemamo obvezna rješenja, već dobrovoljna i to će biti od koristi za sve države članice. Naime, moramo uspostaviti, mora postojati određeni, ako smijemo tako nazvati, ured za suradnju. Dakle, morali smo imati jedno referentno mjesto ili ured za suradnju u svakoj državi članici. Dakle, ako imamo točku za prekograničnu suradnju u Luksemburgu, on će vjerojatno imati puno više posla nego što bi to bio slučaj s, uredom u Malti, ali opet imali bismo tu upravnu jedinicu koja bi se bavila problemima koji bi se mogli pojaviti. ti uredi za koordinaciju trebali bi sagledavati individualno sve projekte i odlučivati koji bi mehanizam eh, se najbolje primjenjivao. Dakle, tu se spominjala kart la carte eh, rješenje, dakle, koje će ovisiti od projekta do, do projekta. Države članice trebaju vidjeti koji mehanizam žele primjenjivati za ovo nam treba podrška država članica kako bi se omogućilo dakle, preko, rješavanje prekograničnih problema, odnosno pitanja koristeći nacionalna pravila određenih država članica. I kako bismo naglasili dobrovoljnu primjenu ovoga svega, želim e, dakle, da se uklone dvojbe oko proporcionalnosti i Uostalom, isto tako želim izaći susret državama članicama kada se govori o e, rokovima, dakle zato sam u člancima 10, 12, 16 promijenio rok sa 3 na 6 mjeseci. Naime, opravdano je tražiti duži rok, jer tu se mora napraviti u određenim situacijama valjana pravna ocjena da se provjeri dakle, da se određena prava mogu promjenjivati, pravne, pravne norme iz jedne zemlje mogu primjenjivati u drugim zemljama. Dakle, zato je potrebno imati duži rok jer države članice ne mogu tek tako odgoditi donošenje odluka jer i oni se moraju uključiti u funkcioniranje mehanizma. Također postavljeno je pitanje o tematskom polju primjene. Naime, komisija je pokušala naći zajednički projekt u kojem će postojati dakle infrastrukturne projekti, usluge, usluge od zajedničke zajedničke prirode, dakle projekti od zajedničkog interesa meni se dopada kako je to komisija predstavila, dakle tu se radi o novom mehanizmu koji treba testirati i vidjeti što on do, konkretno u praksi može riješiti, koja uska grla može riješiti. Moram spostrati da ne suzimo polje primjene previše upravo zbog toga. Dakle, uz sve ove amandmane izmjene mislim da možemo uspostaviti dobru ravnotežu onome što želimo ostvariti ovdje. To je dakle prvi jako dobar prijedlog, korak kako bi se rješavalo prekogranične probleme, a treba također vidjeti da, koliko to može pomoći onome što se radi u, u okviru Interrega, inter, za e, dakle, kroz nekoliko godina vidjet ćemo također da li se to može i dalje proširiti. Jako je važno, naime, da se ovaj alat uključi u kutiju sa latom Europske unije i da vidimo koliko može biti učinkoviti. To je jako važno, dakle, da vidimo i da damo doprinos dobrobiti i prosperitetu naših sugrađana u pograničnim eh, područjima. U četvrtak eh, između 10 eh, i 12.30 bit će sastanak na odboru i osobi, sa stručnjacima i svi ste srdačno na taj sastanak. Toliko za sad od mene. Hvala. Sad dajem riječ e, izvjestiteljima sjeni, a se e, izvještavam da je ovdje izvjestitelj iz Europskog e, gospodarskog i socijalnog odbora koji će također iznijeti mišljenje gospodarskog i socijalnog odbora. Ali gospodin Zeler, kao izvjestitelj ima prvi riječ, izvolite. Hvala predsjednice. Hvala također Maris van Lutenberg kao izvjestitelju na svemu što je do sada odradio. Granična područja su 40% područja Europske unije u kojima živi jedna trećina stanovništva Europske unije E, posebice gospodarstvo i infrastruktura, često su nešto što zaostaje za centralnim područjima, imamo poteškoće uspostaviti prekogranične poveznice veze i ranije su postojali sukobi u tim područjima koji su pokretali i ratove i upravo zato se moramo sada pobrinuti da granična područja, pogranična područja imaju mogućnost bolje suradnje. Lisabonski ugovor osim e, gospodarskih i socijalnih pitanja pretpostavlja i teritorijalnu koheziju posebice s uključivanjem graničnih područja Sada već imamo mogućnost suradnje u okviru Interreg programa. U prethodnom izbornom razdoblju imali smo također na europskoj suradnji koheziji. No, svejedno tu suradnji u pravnom smislu postoje, znate, poteškoće u, kod pojedinih zemalja. Naime, pravni sustavi su toliko različiti pa zapravo priječe užu suradnju nego što je više nego što je potiču. Za od onoga što je rekla predsjedništvo vijeća 2014. Ja mislim da je to bilo luksemburško predsjedništvo da dosadašnji instrumenti trebaju biti dopunjeni jednim dodatnim mehanizmom kakav je sada pred nama kako bi se ove prepreke e, u prekograničnoj e, suradnji dalje smanjile, eliminirale. Sada je to pred nama i želim zahvaliti komisiji što je imala hrabrosti e, iznijeti takav instrument i pokrenuti ga, odnosno ovaj mehanizam. E, već su stigle i prve reakcije i od zemalja članica i što se Njemačke tiče saveznih država koji su se već javile po ovom pitanju i e, viću da će tu doći do gubitka nadležnosti, povrede subsidijarnosti i tako dalje e, kada bi bilo manje prepreka što se tiče suradnje graničnih područja i ako želite dobrobit svih, ne želite ovakve prepreke, ali nešto je potrebno. Pa stoga pozdravljam ovaj prijedlog u ovom obliku i mislim da ćemo daljnje rasprave ma još malo doraditi to i gospodin Miltenberg već je iznio neke prijedloge što se tiče pitanja dobrovoljnosti. Da, mislim da zemljama članicama i odgovornim regijama trebamo malo izaći u susret što se tiče pitanja subsidijarnosti, ali trebali bismo e, uzeti u obzir da e, dobrovoljnost ne bi trebala postati proizvoljnost, nego da tamo gdje je potrebno treba ipak e, postati određena prisila recimo za suradnju u e, pograničnim regijama, ali upravo je to bit e, kohezijske politike. Tu postoji puno i predloga iznesenih i mislim da dosadašnji e, instrumenti kao Interreg i tako dalje se mogu povezati sa, e, sa postojećim instrumentima. Ništa ovdje nije u suprotnosti, nego se lijepo dopunjuje. I veselim se stoga i daljnjim raspravama. I dobro nešto se može još precizirati i poboljšati u svakom slučaju, recimo u utvrđenju granica, posebice E, morske granice ne bi trebale biti prepreka i mehanizam e, e, bi u pograničnim i prekograničnim područjima zemalja članica sa jednom ili više pre, trećih država ili čak i prekomorskih država biti omogućeno. Ako recimo mišljamo na neke udaljena područja, tu bi se moglo još možda eventualno nešto dopuniti u tom smislu. Pa nadam se evo da ćemo E, i uspjeti usvojiti ovaj zajednički mehanizam. A što se tiče nužnosti u graničnim regijama, e, ne mislimo samo na otpor zemalja članica, zapravo e, mi se trebamo zalagati za teritorijalnu suradnju i preko granica jer to je europsko pitanje i europska zadaća svih nas. Hvala gospodin Celer, gospodin Havard. Za umjesto izvjestitelja u sjeni, izvolite. Da, hvala predsjednice, hvala. Ja sam e, ovdje umjesto Monike smo Smolkove. Hvala izvjestitelju, gospodinu Van Miltenborgu, na dobro pripremljenom izvješću i kao što sam već rekao, pozdravljam ovaj mehanizam i Volio bih da ga uspostavimo što je brže moguće. Tako da mislim da je dobro što smo uspjeli e, organizirati tako dovoljno brzo ovo sastršanje za gospodina Van Milterburga i ja mislim da bi trebalo proširiti područje primjene izvješća o određenim područjima što se uloge komisije tiče Predlažem da se poduzme više napora za uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u ovaj proces. Naime, lokalne i regionalne e, vlasti trebaju dobiti više informacija putem e, konkretnih strategija komunikacije za jačanje prednosti, e, razumijevanja prednosti takvih mehanizama a ta kasnije u e, provedbi mehanizma lokalne i regionalne vlasti treba redovito konzultirati. Također bi bilo zanimljivo razmišljati o e, evaluaciji na sredini razdoblja, o procesi, procesu evaluacije. Mislim da, skeptič da, sam malo skeptičan što se tiče ovih e, predloga za pet godina. Mislim da je pet godina više nego dovoljno. Također, Sada se u predlogu uglavnom govori samo o infrastrukturnim e, projektima i uslugama od općeg interesa. Ja sam uvjeren da bismo mogli konkretnije još e, reći to recimo suradnja e, hitnih službi kod prirodnih katastrofa i elementarnih katastrofa recimo. Naravno da postoje administrativne i druge teškoće koje može uzrokovati mehanizam, no vjerujem da komunikacijom sa dionicima od samog početka e, se može to spriječiti. Naime, trebamo e, naučiti kako koristiti sve, ove koncepte na najbolji način za zainteresirane strane. Pa se veselim i daljnjim raspravama i zahvaljujem e, na pozornosti. Hvala. Hvala. Gospodin Ozok i ispričavam se ako sam e, vam krivo izgovorila ime. Evo ja sam e, ovdje u zamjena za kolegu pa ću samo pročitati to što on e, želi reći za ta. Kao izvjestitelj u Sjeni podupirem ideju da se E, dokine obvezni karakter mehanizma kako je predložila komisija. Nacrt izvješća gospodina Miltenburga predlaže to, e, što je ispravno po mom mišljenju, ali što se amandmana desetog tiče smatram <clears throat> da bi zemlje članice trebale biti slobodne uspostaviti nacionalne koordinirajuće urede, koordinacijske urede i ne slažem se sa predlogom komisije jer tako dugo, dugotrajni postupak za pokretanje mehanizma ne bi e, bio mm, u korist niti bi pomagao onima koji se bave prekograničnim projektima i zbog toga imam osjećaj da bi to mogli nastati ozbiljni problemi pravne prirode. Ima nekoga za gospodina Papadin Nulisa? Ne. Za gospodina Rope? Ne. Gospođa Damata? Hvala kolegi što je predstavio ovaj nacrt. Često smo govorili o pojednostavljivanju, mehanizmima koji će kohezijsku politiku učiniti vidljivijom našim građanima koji će približiti našim njihovim eh, potrebama, a bez toliko administrativnih opterećenja. Ovo što je opisala komisija ide u tom smjeru. E, mada postoje aspekti koji nisu baš posve jasni i kolega je u nekoliko izmjena, odnosno amandmana to naglasio. Tijekom revizije na prekograničnoj razini komisija je prikupila zbrinjavajuće podatke i već smo djelomice o tome raspravljali. Prema tim podacima granične regije općenito ostvaruju ekonomski slabije rezultate u odnosu na regije unutar država članica. Pristup javnim uh, uslugama poput uh, sveučilišta, bolnica teži je uh, u graničnim regijama i taj problem naravno moramo se s njime suočiti sa velikom učinkovitošću i brzinom. Um, u svemu tome potrebne su mjere koje će ići dalje od obilježenog e, e, okvira i koje će dakle intervencije Ruske unije koncentrirati na granične regije, zato što te teškoće ne, možemo se s njima suočiti putem financiranja kao u okviru samo interrega. Osim dakle mehanizama za e, rješavanje pravnih prepreka, e, postoji e, potrebna ne samo financijska potpora, već i institucionalna potpora u okviru europskih skupina za teritorijalnu suradnju. Te skupine kao što znamo, nemaju zakonodavne ovlasti koje bi im omogućile da nadvladaju te e, pravne prepreke. Korištenje specifičnih instrumenata dobrovoljno je. Dakle, zato poštujemo ovaj amandman koji je izvjestitelj predložio gdje se e, radi o zabrinutosti, odnosno spominje se e, interpretacija država članica može koristiti mehanizam za svaki pojedini projekt ili e, za sve projekte treba odlučiti se za taj mehanizam tijekom svoje aktivnosti u graničnom području. Slažem se s izvjestiteljem koji je rekao dakle da, da granične regije nemaju drugog izbora u odnosu na europski prekogranični mehanizam. Dakle, E, sve to treba biti na dobrovoljnoj osnovi i prosuđivati se od slučaja do slučaja. E, kao što smo rekli sa e, variabilnom geometrijom države članice svaki put kad naiđu na pravnu prepreku u prekograničnom kontekstu moraju odabrati hoće li koristiti postojeći mehanizam, hoće li stvoriti novi mehanizam ili će iskoristiti europski prekogranični mehanizam, pri čemu postoji mogućnost za države članice da odbiju iz e, razloga koje moraju opravdati aktiviranje bilo kakvog mehanizma e, radi na vladavanje administrativne ili pravne prepreke. Zahvaljujem. Thank you very much. Bresso, you The floor yours. Zahvaljujem. Hvala. Ispričavam se kolegama, izgubila sam glas. Malo, nije mi sve baš jasno. Zahvaljujem kolegi i pažljivo sam slušala sve ono što je rekao. Međutim, nije mi baš sve jasno jer ovdje govorimo o prijedlogu uredbe, a ne direktive. Dakle, prednost e, uredbe u tom smislu uvezanu uz ovu temu je važna i to smo vidjeli zajedno sa Europskom e, skupinom za teritorijalnu suradnju e, koja je dakle osmišljena u okviru uredbe, a nakon toga, s obzirom na sve ono što je uređeno, u mnogim slučajevima, nažalost, države članice to nisu primijenile, što je graničnim regijama stvaralo probleme. Ne smijemo ovdje zaboraviti da ne govorimo samo o malim državama, ponekad govorimo i o velikim državama gdje je kapital koncentriran u središtu teritorija i, ne, e, i to ne postoji problemi sa prekograničnom suradnjom, odnosno te države nisu, ne zanimaju ih problemi graničnih regija. I kolegica Damato je tu na sve i podsjetila na to da e, prekogranične regije, odnosno granične regije često imaju slabije e, ekonomske rezultate baš zbog nemogućnosti povezivanja s ostatkom države. I sada bih ja kolega, kolegu pozvala na to da razmisli o tome i da ću neke e, predloge amandmana vezano uz to, jer po mom mišljenju moramo paziti mm, kad sve svedimo od slučaja do slučaja. Dakle, države na dobrovoljnoj osnovi jasno e, i na zahtjev vlastitih graničnih regija trebaju odlučiti koji su instrumenti koji će olakšati suradnju a bude li to od slučaja do slučaja, znate da to može trajati i mjesecima i godinama da se neka vlada odluči hoće li koristiti neki instrument ili neće. Čini mi se da to uopće ne bi olakšalo život regijama, a moglo bi im čak i otežati život. Dakle, na kraju svega eh, bi to postao neiskoristiv E, instrument. Pozivam kolegu i izvjestitelje u sjeni da e, ovdje e, svi zapamtimo da govorimo o uredbi, a to je instrument koji mora biti zajamčen, koji se može koristiti u svim državama članicama sa određenim jamstvom homogenosti, baš kako bi se olakšala suradnja između graničnih i prekograničnih regija. Ovdje govorimo o interesu regija i lokalnih vlasti, a često se to ne priznaje, ne poštuje, a prije svega e, države članice to brzo ne provode. Hvala. Thank you very e, zahvaljujem. E, gospodine Van ako se niko drugi ne javlja, izvolite. Pa posljednji put jesmo raspravljali o tome. ovaj instrument za teritorijalnu koheziju, kako on funkcionira. Naime, postoje brojne regije koje su pokušale iznaći načine da riješe određene zadatke na način koji pripoznaje više zemalja članica i priznaje. Neki su, na primjer, rekli da smo uspjeli pronaći se baviti time recimo strukturnim pristupom, a ne pristupom svaki slučaj e, zasebno. I dobro je što izvjestitelj kaže da bi to trebalo ostati dobrovoljno, no Možda će uvijek preostati neke stvari o tome gdje će jedna ili druga zemlja članica trebati odlučiti koji propis e, primijeniti. Dakle, to je jedan ovaj e, pristup e, koji više manje ide po mjeri i to je dobro, svakako. Zapravo, ovdje treba odvagnuti koji je ovdje doprinos, jesu li neki instrumenti preteški, komplicirani Mislim, ako postoji previše metoda za razrješivanje ovoga, svakako treba na to pronaći odgovarajući odgovor. Gospodin Barat e, iz e, Gospodarskog i socijalnog odbora, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Evo, nadam se da mogu mađarski, ali vidim mađarsku kabinu. Zahvaljujem. E, u ime Ekonomskog i socijalnog odbora na ovom pozivu. Čini se da ova uredba možda se ne čini toliko bitna na prvi pogled, no mi mislimo da će ovo riješiti puno velikih problema, nadamo se svakako i ta rješenja će nas dovesti do zajedničke budućnosti, što svakako igra veliku ulogu. E, povijesno gledano, e, pogranična područja i granice, granična područja igrala su važno ulogu. Srećom, ta uloga je sada manje važna, ali svakako e, te granice treba i dalje nadilaziti. Jedna studija kaže da je e, da bi europski e, bruto proizvod rastao kad ne bi bio još više rastao i to znatno kad ne bi bilo uopće granica. Znači da e, ukidanje granica jača zapravo našu gospodarsku snagu i e, posebice u područjima kao što su zdravstvo, obrazovanje i tako dalje su ovi predlozi posebice bitni. Organizirali smo razne rasprave i saslušanja, želim e, vam ispričati nešto o dva e, događanja koja smo imali. U jednom e, manjem gradiću u Nizozemskoj došlo je do velikog požara i njemački vatrogasci nisu mogli preći preko granice jer postoji e, zabrana prelaska granice za takve službe za koje je potrebna posebna dozvola. Jer recimo u Strasburu postoji škola u kojoj recimo nema e, bazena i e, učitelj prelazi sa djecom na bazen na njemačku stranu što smije, ali u Njemačkoj ne nije e, i ne može biti odgovoran za djecu e, na bazenu. Ne znam, postoje puno stvari koje kompliciraju e, život zbog toga. Dakle, u ovoj uredbi radi se o pitanju subsidijarnosti, što jest važno i ova nova rješenja se mogu dobro integrirati u postojeće programe i postojeće mehanizme. Naime, ovo je dobrovoljni mehanizam Lokalna tijela mogu odlučiti žele li sudjelovati ili ne, što je svakako važno. A osim toga predlažemo i da Europska komisija provede aktivnost monitoringa, analizira razne procese i također da se preuzmu i šire dalje najbolje prakse. Nažalost, situacija izgleda tako da je provedba možda još uvijek prekomplicirana, no to je put koji moramo ići dalje. No, nažalost, za sada još ne postoje strategije razvoja u koje bi se ti mehanizmi mogli integrirati. strategija 2030. još nije u potpunosti ispitana. Tu se govori o makroregionalnim strategijama koje su važne u regionalnoj suradnji, no tamo ne govorimo također o budućnosti prekogranične suradnje i ovim granicama. Naime, E, takva suradnja ima puno e, prednosti i treba više na tome raditi. Tu je naravno i pitanje koordinacije koje treba razriješiti financiranja te komunikacije. Dakle, ovaj cijeli predlog i e, neće doći do građana i projekata ako ne provedemo odgovarajuću komunikaciju. Ne, postoje jako dobre prakse koje jednostavno nestaju zbog toga što nedostaje komunikacije, jer nisu bile iskomunicirane prema primateljima. Ja još jednom zahvaljujem na pozivu i e, ne moram ni reći da se slažemo, ali slažemo se. Hvala. Čuli smo da imate snažan tim koji će odgovoriti na sva pitanja. Izvolite komisija. Evo imam ovdje puno kolega sa puno e, pomoći, ali svakako zahvaljujemo izvjestitelju na vrlo pozitivnom i konstruktivnom izvješću i E, imamo nekoliko zabrinutosti po pa nekoliko pitanja, naime par stvari. Prva stvar već je e, proizašla iz rasprave, a e, tiče se sljedećega. Naime, malo smo zabrinuto o naglasku na dobrovoljnoj prirodi mehanizma kao što stoji i u izvješćima Naime, bojimo se da bi to bilo toliko dobrovoljno da bi zapravo bilo se moglo dogoditi da se ni ne koristi, a to nikako ne bi bilo u našem interesu. Također, malo nas muči shvatiti točno kako bi se ovakav mehanizam mogao uspostavljati na ad hoc osnovi za pojedine projekte, a onda ponovno e, rastavljati, pa onda ponovno uspostavljati Dakle, ono što mislim smo, što smo mi e, predložili je mehanizam koji bi rješavao pravne prepreke na svakoj granici, a ne alat koji bi išao temeljem projekt, e, temeljem individualnog projekta, pa se onda ukidao kad bi projekt završi. I to se također pojavilo u raspravi pitanje revizije ovog novog oblika E, Europske grupacije za teritorijalnu suradnju. Znači ovaj predlog ne želi stvarati bilo kakve nove e, pravne osobe. Sljedeća napomena je da primamo na znanje da bi se mogli razvijati i drugi učinkoviti mehanizmi i alati, no svakako naše razmišljanje i preporuke bile bi da ako e, mehanizam ECBM postoji, zašto bismo onda trošili vrijeme i resurse i napore za nov, razvoj novih alata? U ovom e, kontekstu želim još podcrtati da svakako želimo da se provjeri da e, ovakav alternativni mehanizam postiže isti cilj kao i naš predlog za nadilaženje pravnih prepreka tako da bismo zapravo e, htjeli da kriteriji učinkovitosti kao ispravni rokovi, koordinacijski procesi i tako dalje doista budu uključeni u ovakve e, alternativne mehanizme. Te e, bojimo se da bi mogle postati neke nekonzistentnosti, nedosljednosti, naime ako smo ispravno iščitali ovo izvješće, Vidimo da sve zemlje članice trebaju uspostaviti koordinacijske točke, ali ne vidimo kako će se to onda uklopiti u alternativne mehanizme. Zašto bi neko morao utvrđivati koordinacijski ured ili točku prema EU pravo, dakle ove uredbe, ako istovremeno ta zemlja članica se odlučila za neki alternativni mehanizam. Um, Tako da mislim da tu postoji određena nekonzistentnost između ova dva pristupa. This um, Te na posljedku e, pitanje za pojašnjenje. E, u izvješću se više, put, više, više struko upućuje na neke zajedničke projekte joint projects, a u članku drugom nacrta uredbe koji govori o definiciji zajedničkih projekata se nije dalje izmijenila. Dakle, ovdje je je naše pitanje sljedeće. E, prema predlogu komisije govorimo o projektima koji se odnose i na infrastrukturne projekte s prekograničnim učinkom, ali i bilo koju e, uslugu općeg ekonomskog interesa u prekograničnom području. A pitanje koje se nama ovdje pojavlja je bili ove izmjene koje se predlažu, a koje se odnose samo na neke konkretne e, zajedničke projekte, joint projects, e, bili oni obuhvaćale ove, e, ova dva aspekta ili bi tu trebala biti provedena izmjena, ali ne znamo kako bi to funkcionalo u praksi. Te na posljedku što se rokova tiče, svakako bilo koji rok za zemlje članice u ovim raspravama, to je također i u vijeću, se produljuju i rokovi komisije načelno e, uvijek se skraćuju. Tako da sam ovdje htio samo naglasiti da mišljenje ekonomskog i socijalnog odbora podcrtava da kratki rokovi, kratki postupovni rokovi imaju za cilj zaštititi lokalne dionike i mi zapravo mislimo da lokalni dionici e, također imaju pravo na kraće rokove e, i u interakciji recimo sa vlastitim nacionalnim tijelima recimo sa malo više e, malo strožim pristupom prema tome. Hvala gospodine Najpša hvala predsjednice. Hvala na samo što ste rekli. Suradnja s trećim zemljama bitna je iz pravnog gledišta Europski pravni sustav ne može se primjenjivati tamo gdje nije teritorij Europske unije. Nakon Brexita primjerice neće se moći primjenjivati tamo u gospođa Breso zanimljivo je to što ste rekli. Nema li možda previše prepreka i previše potreba s kojima se suočavamo slučaj po slučaju? ali s obzirom na sve ovo što smo čuli, mislim da u biti u svakom pojedinom slučaju trebamo procijeniti kako će se svaki mehanizam koristiti. Svaki će put trebati vidjeti koji su problemi prisutni, s kojima je regija suočena, s kojima je država suočena i s obzirom na pravni okvir predstavlja li to zaista problem ili je to možda samo pitanje administrativne uporabe. Dakle, ne znam hoćemo li svaki put uspjeti vidjeti koja je da i ure rješenje. To znači da ćemo svaki put morati revidirati cijeli postupak mehanizma. Nisam eh, shvatio pitanje koje je predstavila Europska komisija. Kažete, bolje je sve napraviti odjednom jer će inače slučaj po slučaju trebati procjenjivati hoće li se mehanizam primjenjivati ili ne. Ono što ja želim naglasiti jest da postoji aspekt dobrovoljnosti. Sve je to vezano uz činjenicu da postoji cijeli niz problema koji je proizašao vezano uz proporcionalnost i subsidijarnost i o tome ćemo kasnije čuti. to tome će nam govoriti stručnjak sveučilišta sa Cambridgea tijekom saslušanja. Dakle, e, pokušavamo pronaći rješenje za probleme. Ja vjerujem da, zahvaljujući ovoj dobrovoljnosti, možemo ukloniti sumnje država članica. Mogli bismo početi s predlogom e, mehanizma u skladu s kojim, recimo, države članice mogu prepoznati e, mehanizam iz pravnog gledišta tu govorimo o razdoblju od tri godine nakon kojega će se provoditi revizija. I e, mislim da ćemo onda nakon toga moći proširiti područje primjene i vidjeti hoće li e, se e, mehanizam moći šire primjenjivati. tako ćemo moći ukloniti sumnje cijelog niza država Nakon svega toga treba vidjeti kako će se moje amandmani povezati sa e, izmjenama vezanim pogotovo uz članak drugi, to jest da se mehanizam treba primjenjivati vezano uz joint project, dakle zajednički projekt. E, I što se tiče rokova, isto tako govorili smo o tri mjeseca, to se sve čini dobrim, ali znam da se administrativni postupci u našim državama članicama takvi da ako recimo netko uloži zahtjev, nećemo imati, nikad nećemo dobiti odgovor na taj zahtjev ako su rokovi takvi da se govori o tri mjeseca. Još ako su je tu recimo i godišnji, ako su tu i godišnji odmori i tako dalje, tri mjeseca pretvore se odmah u šest mjeseci. Ja sam radio kao pravnik u ministarstvu tri mjeseca, čini mi se jako dugačkim razdobljem ali ako je potrebno provesti pravno savjetovanje sa drugim ministarstvima, pa čak i ministarstvima druge države članice, čini mi se da se to nikad neće realizirati. Bolje je biti e, realistični i e, predvidjeti recimo e, razdoblje od šest mjeseci, jer na kraju tog razdoblja moći ćemo dobiti odgovarajući odgovor. Zahvaljujem tajništvu na svim informacijama, zahvaljujem službi Europskog parlamenta i pravnoj službi na svim primjedbama koje su dali, zahvaljujem i izvjestitelju u sjeni. Ovo e, se čini prijedlogom koji e, možda nije toliko konkretan, ali ipak ima čvrste, solidne osnove. Najprej hvala gospodine Miltenburg. Dakle, predlažem da rok za amandmane bude 6 sati poslije podne 22. listopada. 22. listopada, dakle u 6 sati poslije podne. Dobro, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmatranju nacrta izvješća na zakonodavnog prijedloga, dakle, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijski fond. Izvjestitelj gospodin Kuculino. spreman je predstaviti nacrt izvješća. Dopustite da vas podsjetim da se ovdje radi o jednom od zakonodavnih dosija koji su povezani uz višegodišnji financijski okvir koji je jako važan za naš odbor. Raspravljali smo o tome na regiju, imali razmjenu gledišta na sastanku odbora regiji 3. rujna i iz tog razloga danas ćemo saslušati gospodina Kocolina i njegovo zanimljivo izvješće koje sadrži 72 amandmana na nacrt prijedloga komisije. Gospodine Kocolino, izvolite imate riječ. Da, hvala. Kao što ste već rekli, to je paket 72 eh, amandmana, od koje 44 vezano su uz tekst komisije. Naravno, tekst smo na početku prijedloga i ovdje sam da prikupim sve primjedbe kolega izvjestitelja o sjeni iz zajedničkog rada na ovom odboru. Prije svega dvije stvari. Ovdje smo prihvatili rad komisije na pojednostavljenju, ali taj postupak ne treba dovesti u pitanje niti načela, niti ciljeve kohezijske politike. Iz tog razloga ponovno spominjemo članak 144. ugovora o ciljevima kohezijske politike. Kao drugo, prihvaćamo dakle i pozdravljamo odnos između kohezijske politike i makroekonomskih politika. Međutim, uvodimo i dva načela o kojima treba razmisliti. E to nikad ne treba dovesti u pitanje teritorijalnu dimenziju kohezijske politike. Jer e, ne može se jednostavno sve svesti na tu makroekonomsku razinu. I ponovno, dobro je govoriti o temi e, financiranja, ali treba dodatno naglasiti da treba izaći iz zamke u koju e, možemo upasti kad govorimo o kohezijskoj politici. E, da, dakle, ne samo da dodajemo politiku odnosno na nacionalne politike, već da sve postaje jako teško primijeniti zato što obveze iz vakto stabilnosti e, čine, korištenje fondova čine težim što se tiče financiranja. I e, dakle, ovo je tema o kojoj zbog toga treba razmisliti. Svi mi trebamo razmisliti o tome manje ideološki, više realistično, gledajući u oči istinu. Dakle, na temelju svih tih uvodnih e, činjenica i na temelju prethodne rasprave htio bih e, pozvati vas da razmislite o određenim temama na kojem su najviše radili tijekom e, izrade amandmana. Tematska koncentracija prije svega. Ovdje dakle ponovno spominjemo to da je potrebna tematska koncentracija na regionalnoj razini. E, protivni smo, ili barem tako ja mislim, tematskoj koncentraciji na nacionalnoj razini. U kontekstu tematske koncentracije predlažemo niti da e, povećamo broj niti da smanjimo broj prioriteta, već da na drugi način pristupimo stvari. Dakle, e, u izazovu zelenije Europe vidimo taj cilj od 30% i to nam je veliki, e, to je za nas jako važan cilj. A još jedan veliki izazov ovih pet prioriteta i za to nam je potrebna veća fleksibilnost. Dakle, Potrebno je e, puno toga učiniti u nacionalnim državama, dakle, što se tiče prikupljanja podataka, indikatora koji se odnose na regije, odnosno treba prepustiti veću fleksibilnost vezano uz drugi prioritet. Kao što znate, komisija je ovdje kao drugi veliki cilj e, prepoznala inovaciju, e, istraživanje. Nemojmo podcijeniti, nemojmo podcijeniti taj taj cilj. Ali evo, ako moram do kraja reći ono što ja mislim, mislim da je bolje raditi na poticajima za poduzetništvo na teritoriju. Dobro, ovo nije današnja tema. Govorimo dakle o fleksibilnosti država članica i to u odnosu na regije. Drugo veliko pitanje e, u vezi s kojim bih vas molio da mi date svoje mišljenje Što se tiče tehničke podrške, e, potrebno je dakle dodatno raspraviti ove stvari, odnosno kako ste kako tehnička podrška može poboljšati administrativni kapacitet. Kako dakle ove resurse koje stavljamo na raspolaganje regijama možemo, kako njima možemo bolje upravljati i putem e, nacionalnih e, putem nacionalne razine. To je tema koja je jako bitna ne samo dakle, u južnom dijelu Europe, već u cijeloj Europi. Kako možemo izgraditi administraciju koja će se suočiti sa izazovima Dakle, u državama, na državnoj razini, na regionalnoj razini mora postojati administrativna organizacija koja će se suočiti sa izazovima, e, sa izazovima, a i neće gledati na europsku dimenziju kao nešto mm, što je izvan država, odnosno izvan regija. I kao treće, tu je tema već teritorijalnosti. Dakle, ovdje ponovno e, naglašavamo i e, prihvaćamo i ono što su nam rekli teritoriji, dakle što su nam rekle lokalne zajednice. E, dakle, više se koncentrirati na urbanu dimenziju i pozdravljamo inicijativu gradova e, da koncentriramo ne 6% kao što kaže komisija, već 10% resursa baš na taj urbane sredine. Ta koncentracija resursa trebala bi ići i u smjeru periferije. Dakle, to su planinske, unutarnje regije gdje e, postoje e, gdje, gdje je dakle sve manje i manje stanovnika, gdje se sve teže i teže živi. Posljednjih e, godina i zbog krize došlo je zaista do velikih problema gdje je bilo teško zadržati te, zajedno te, lokalne zajednice. I tu je dakle potrebno intervenirati. Ovo je velika treća tema koju ovdje predlažemo u okviru 72 amandmana, odnosno 44 vezano za ovaj tekst. Što se tiče kohezijskog fonda, e, amandman 32, predlažemo ukidanje e, članka 5. stavka 2. predloga komisije gdje se dakle predlaže da se 10 milijardi E, spoji sa mehanizmom e, za povezivanje Europe. Dakle, predlaže se da ti resursi e, ostave kohezijskom fondu. Recimo da je to ono što sam htio reći vezano uz ova 72 amandmana. Naravno, tu sam, ako bih prihvatio sve vaše prijedloge, mišljenja kolega, Morat ćemo dakle zajednički raditi na ovoj temi u kratkom e, relativno kratkom razdoblju kako bismo u prosincu došli u okviru odbora i plenarne sjednice e, do konačnih rješenja. Hvala gospodine Sada izvjestitelj u Sjeni, zatim članovi odbora Regi. Imamo gosti iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Gospodin Rodeka Stanis. Nadam se da sam to dobro izgovorila. Da, vidim tu ste. A i predstavnika Europske komisije imamo. Dakle, gospodin Valkar se Siso je previzijestelj u sjeni koji je dobio riječ. Izvolite. Hvala, gospodine prijateljice. Hvala i e, izvjestitelju. Mislim da je to dobra osnova da se obogati tekst komisije. Kao što sam rekao kod razmjene mišljenja prije prezentacije, dobro je detaljnije ući u članak drugi i treći izvješća gdje se govori o specifičnim ciljevima i tematskoj koncentraciji. Mislim da bi bilo dobro pronaći ravnotežu koji bi e, lokalne i regionalne vlasti imale veću fleksibilnost kad se govori o upravljanju fondovima. E, amandmani izvjestitelja idu u tom smjeru, ali e, s druge strane jako je bitno ne dakle izobličiti tematsku koncentraciju ni koncentraciju komisije vezano uz inovaciju. Što se tiče Exantes komisije i to je isto nešto na čemu trebamo E, nastaviti raditi vezano za ove kriterije i o tome se govori o članku trećem koji je izmijenio izvjestitelj. Općenito u okviru ove teme potrebno je u tekst o problematikama koje su jako bitne za naše regije uvesti izmjene. Dakle, govorim o demografskom staranju, o pojavi e, raseljavanja koja prijeti ruralnim područjima i teško dostupnim područjima ja sam čvrsto uvjeren da ovaj parlament može i treba dati bolji odgovor na izazove s kojima je današnja Europa suočena. Moramo biti precizniji što se tiče upravljanja katastrofama, uključiti potrese, suše, poplave među e, moguće slučajeve. U teške poplave na Palearima jasan su primjer toga da moramo biti posebno osjetljivi prema područjima i građanima koji su pogođeni tim katastrofama. Europska solidarnost, upravo najbolji način da se ona provede jeste da se pomogne narodima koji su pogođeni o ovim prirodnim katastrofama, pogotovo njima i njihovim susjedima. I tako, dakle, treba na brz i učinkovit način djelovati kako bi pomoć što prije došla do onih kojima je to najpotrebnije. S druge strane, ne mislim da e, drugi kriteriji vezani e, uz članak 6. su potrebni, kao što je rekao izvjestitelj. Primjerice, mjere vezane uz upravljanje otpadom e, potrebne su kako bi se izgradio model kružnog gospodarstva koje je ujedno i održivo. Zaključit ću ovdje reći da bi bilo dobro uključiti više mjera u okviru, e, odnosno u kontekst ove, ovog prijedloga što se tiče resursa koji su namijenjeni s održivom urbanom razvoju. E, gospodine predsjedniče, evo, zaključit ću ovdje, nažalost, e, moram poći, imam i dodatne obaveze koje mi ne da ostanem ovdje, mada bi to vrlo rado. Hvala vam. hvala, da, znam da ćete imati mogućnost raditi s gospodinom Kocolinom u svojstvu izvjestitelja u Sjeni. Dakle, u međuvremenu dajem riječ gospodinu Fitovu u ime, koji je izvjestitelj u Sjeni u ime kluba zastupnika icr a grazie e Hvala gospodine predsjedniče. E, prije svega želim e, pohvaliti izvjestitelja. Čini mi se ovaj prvi krug rasprave tijekom prethodnog zasjedanja već sam po sebi doveo do važnih rezultata. Dakle, e, teme koje ću ja spomenuti, teme su o kojima se u biti već puno toga učinilo i puno smo napredovali. Izvjestitelji su već e, naglasili što je ovdje bitno. E, postoje neki odgovori vezano uz najvažnije teme. i ovdje neću ponavljati što su oni rekli. Ali htio bih naglasiti određene teme koje su odlučujuće. Prije svega, mislim da je jako bitno da ne koncentriramo previše stvari, pri čemu postoji rizik da zaboravimo na manje regije. I to ne samo vezano uz strategiju odabira, već i e, vezano uz tehničku podršku, jer naravno te regije, e, tim je regijama još teže pristupiti i koristiti te instrumente. U okviru predloga komisije treba, treba reći da su pozitivne ove točke vezane uz integrirane mjere e, vezano s klimatske promjene i katastrofe. Tu će trebati puno toga još učiniti. Elementi na koje se trebamo koncentrirati iz mojeg gledišta su prije svega ono što se tiče strateške koncentracije. Ekohezijska politika tijekom godina za, cilj imala je više sektorske politike i e, to je bilo, e, dakle vizija svega toga bila je pozitivna, ali tijekom vremena pokazalo se da su to politike koje su fragmentirale i povećale troškove, a e, mjere su učinile manje učinkovitima. E, tema koncentracije tema je koju treba pojasniti i dodatno razraditi. Druga je tema ono koju je spomenuo izvjestitelj i ja sam već u prethodnom eh, govoru to spomenuo. To je odlučujuća tema eh, dakle vezano uz politike koje zaista dodaju vrijednost na nacionalnoj razini. Jasno treba reći da postoje u okviru država dakle, da su, da ove kohezijske politike jedina, jedina konkretna politika, jedini resursi koji su namijenjeni regijama u teškoćama. I to ne, može, ne možemo prihvatiti kao tako. Dakle, treba raditi na temi dodatnih e, politika i u tom kontekstu treba e, gotovo obvezati države članice da ih provedu, treba i zatražiti e, Dakle, mislim da je jako bitno da između tih dodatnih politika i pakta stabilnosti postoje određena veza. Biće potrebno dodatni, bit će potrebno dodati određene resurse jer ne želimo da se poništi dodatni pozitivni efekt svih ovih politika. na kraju isto tako želim nešto reći vezano uz teme koje e, su više vezane uz e, upravljanje što se tiče samih programa, potrebno je smanjiti broj e, vlasti, e, dakle tijela vlasti koje upravljaju tim, e, tim fondovima jer postoji opasnost da se dupliciraju tehnički instrumenti koji samo nakupljaju birokratske teškoće. Na kraju svega htio bih reći nešto vezano uz određene, samo određene države članice ne, želimo čuti samo naslove, već konkretne projekte. Često e, čujemo e, pričice, tu se prikupljaju velike količina papira, e, ali u svemu tome nema ničeg konkretnog. Dakle, sve to se jednostavno ne pretače u projekte. Zato bi bilo dobro da se dodatno pojasni taj aspekt da se dakle, na specifičan način suočimo s ovim pitanjem. Mislim da je to ono pitanje na koje se moramo koncentrirati. Mislim da je prisutna pozitivna klima i mislim da postoji ta volja da se zaista pozitivno i konkretno radi kako bi se ove izmjene konkretizirale i kako bi se dakle, na ključan način utjecalo na budućnost kohezijske politike koja bez obzira na ovu raspravu mora imati praktične instrumente za primjenu, dakle moraju postojati konkretni odgovori i e, ovaj put kojim je krenuo izvjestitelj u, ovom stalnoj, u ovoj stalnoj raspravi mislim da je pozitivan. Mm, e, siguran sam da će na zajednički rad dovesti do ključnog doprinosa u tom smislu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Thank you very much. hvala. Ja sam sljedeća po redu među izvijestima u sjeni, dakle u ime kluba zastupnika ALDE Dopustite mi moj vas da vam predstavim svoje prva razmišljanja, dakle nakon predstavljanja izvješća. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Kuculinu na pripremi zakonodavnog izvješća i dopustite da izrazim to jest iznesem svoje probitne komentare o ovom izvješću. Najprije želim čestitati na većoj komplementarnosti, sinergiji i fleksibilnosti, osobito kada se radi o fleksibilnosti sa Europskim socijalnim fondom plus, e, potrebi da se traži komplementarnost, integrirani pristup na teritorijalnom pristupu i pristupu za više socijalne Europe, što je za mene jako važno. Razmatrajući značaj borbe protiv klimatskih promjena sukladno s Pariškim ugovorom, pozdravljam amandmane od 25 do 30% u europskom proračunu za za poštovanje borbe protiv klimatskih promjena, što, je na, što stoji u ovom e, pripremnom tekstu, što podržavam. Također izvjestitelja podržavam glede jednog od ključnih amandmana koji se tiču uključenja, mjerenja, prirodnih E, nulte nultih emisija prirodne baštine i održavog turizma i potrebe da se bolje razmotre teritorijalna, gospodarska i so, gospodarske socijalne specifičnosti teritorija i regija. U tom kontekstu podržavam također i mogućnost za većom fleksibilnošću za tematsku razinu koncentracije na regionalnim kategorijama koje treba promijeniti maksimalno za 10% kao što to predlaže izvjestitelj. Podržavam ga također glede promjene e, odnosno povećanju e, godišnjih alokacija za urbane potrebe za 10% najviše i jačanje institucionalnih administrativnih kapaciteta te jačanju javnih tijela vlasti i usluga i usluga glede provedbe RDF-a i kohezijskog fonda. Neke aspekte još moramo raspraviti u okviru pregovora s izvjestiteljima u sjeni i izvjestiteljima, jer to se tiče, što se tiče fleksibilnosti, ja bih podržala dobrovoljni transfer od do 5% u RDF, u, iz RDF-a u novi EU Invest program ili druge europske instrumente Također pozdravljam jaku vezu sa europskim semestrom jer sam uvjerena da prikladne reforme sukladno preporukama po mogu izvući maksimalnu korist i dodanu vrijednost iz financijske podrške koju se može dobiti iz europskih fondova. Kao što sam rekla u izjavi o CPR-u podržavam e, transfer od 10 milijardi eura iz e, temeljem pristupa iz eh, programskog razdoblja 2015. do 2020. i uzeti u obzir eh, transeuropsku transportnu mrežu TNT i u izgradnji nedostajućih eh, veza u komunikaciji. Također, inovativnost je ključno načelo i podržavam potpunosti prijedlog komisije da se RDF resursi fokusiraju na prioritetni cilj 1. Pored toga ne slažem se sa otklanjanjem prijedloga za financiranje kupovine e, željezničkog e, željezničkih vozila e, imajući na umu multimodalnost i bolju komunikaciju E, komunikaciju željezničkog transporta jer zato moramo imati na umu slabo stanje dakle, voznog parka, željezničkog voznog parka u nekim zemljama. Dakle, ovo je bio prijedlog komisije. Ja sam naravno spremno surađivati sa izvjestiteljima u sjeni, predložiti amandmane i očekujem zanimljivu raspravu. Najviše hvala, ovo je bilo moje mišljenje u svojstvu izvjestitelja u sjeni. Sljedeća je gospođa Martina Mišel. A sada gospodin Škrlec, vi ste isto izvjestili sen, imate riječ. Predsjednice, zahvaljujem. E, zahvaljujem izvjestitelju, zastupniku Kozolinu na predstavljanju nacrta izvješća i vjerujem da će nam to izvješće poslužiti kao solidna osnova za daljnju raspravu i ulaganje amandmana. E, vjerujem da ćemo i mi isto biti plodni u, toj količini kao što je bio i sam izvjestitelj kako bi poboljšali konačni izvješće. E, općenito gledano izvjestitelj zauzima dobar stav e, pa zato očekujem da ćemo imati uspjeh u pronalaženju zajedničkog stava na velikom broju točaka e, izvješća. Podržavam vraćanje Europskog fonda za ruralni razvoj pod okrilje zajedničkih odredbi jednako kao i ojačavanje održivog razvoja unutar teksta uredbe. U pitanjima kategorizacije trebat ćemo dodatno pojašnjenje i rasprave ali veseli me vidjeti postotak za tematski cilj 2 za razvijene regije. To je važna politička poruka jer svima nam okoliš i klimatske promjene trebaju biti prioritet. Samo kroz održivi razvoj možemo graditi razvoj i napredak u cijeloj Europi. Tema koja je najbliža mojem radu i interesu je kružna ekonomija, te će mi ona biti glavna misa obodlja i na ovom izvješću. U tom pogledu želio bih naglasiti kako je ambicija komisijskog prijedloga vezana kod gospodarenje otpadom odlična i zalagat ću se za njezino očuvanje. RDF i kohezijski fond najvažniji su izvori novca s kojima možemo pokrenuti kružnu ekonomiju u EU, uniji posebno u državama članicama koje zaostaju za europskim prosjekom u ekološkim standardima. Govorimo o fondovima za budućnost, govorimo o godini 2027. kada bi Europska unija morala biti lider u okolišnim i klimatskim pitanjima. Do tada trebamo ispuniti puno ciljeva i obveza na koje smo se obavezali na europskoj i na globalnoj razini. Upravo iz tih razloga ovi fondovi moraju zacaliti te ambicije i biti poticatelji pozitivne promjene. Ciljevi zakonodavnog paketa gospodarenja otpadom kao i Pariški sporazum trebaju biti usklađeni s fondovima Europske unije. Važno je naglasiti kako je kružna ekonomija prepoznata kao vodeća europska javna politika i jasno je istaknuta u drugom tematskom cilju ali moramo je uvesti i u prvi tematski stilj jer privatni sektor, posebno mala i srednja europska poduzeća trebaju prepoznati prednosti kružne ekonomije i potrebe za inovacijama i razvijanjem proizvoda, usluga i vještina koje će biti u skladu s principima kružne ekonomije te biti pokretač transformacije cijelog društva prema dekarbonizaciji. Kao zakonodavci trebamo poslati jasnu poruku gdje su prioriteti Europske unije. U kohezijskom fondu Isto tako treba osigurati namjensku potrošnju sredstava posebno u projekte vezane uz okoliš ili klimu jer upravo ti projekti često nemaju jasnu i direktnu poveznicu s gospodarskim rastom ili povećanjem kompetitivnosti, ali su iz tog razloga još važniji jer tržište zasigurno neće prepoznati takve projekte kao svoje prioritete. Takvi projekti imaju velike društvene i ekonomske koristi koje mogu biti mjereni samo na dugi rok. Evo ovo su samo neki od mojih važnijih komentara. Radujem se suradnji sa izvjestiteljem i drugim kolegama na izvješću. Hvala. Thank you very much. Ms. D'Amato, you have the floor. Hvala, gospođo D'Amato, izvolite imate riječ. Hvala, hvala i kolegi na ovom prvom nacrtu izvješća. E, mislim da je e, procjena ovog novog uredbe e, nešto što ne možemo, u čemu ne smijemo zaboraviti na važnu činjenicu. mnogim državama članicama ovaj ovi fondovi smatra, predstavljaju 50% javnih ulaganja. Kad sam to rekla, evo, mogu još jednom reći da je to bilo puno pozitivnog, ali i bilo je i negativnih stvari. Procjena učinka koju je predstavila komisija E, tu se naglašava kako većina regija ima e, strategije pametne specializacije kao koherentni e, okvir za ulaganja koje sa sobom nose dodanu vrijednost. Međutim, te prednosti su vidljive pogotovo u razvijenim regijama. Dakle, trebamo raditi na tome kako bismo ostvarili bolje rezultate u svim regijama. Takozvani earmarking od 6% u okviru E, Fonda za regionalni razvoj e, vezani uz urbana područja. Ja bi taj postotak povećala. A mnoge, mnogi izazovi za Uniju od migracije do borbe protiv e, socijalnog isključivanja ciljevi su s kojima se moramo suočiti u okviru urbanih područja. Slažem se s komisijom kad kaže da treba predvidjeti posebni instrument European Urban Initiative kako bi se u okviru gradova radilo na razvijanju dakle na borbu protiv siromaštva, na kvaliteti zraka, energetske učinkovitosti i tako dalje. Dakle, ja podržavam sve one strategije e, za razdoblje 2014. i 2020. godine koje se razvijaju na lokalnoj razini u okviru e, integriranih lokalnih e, inicijativa, isto tako u tijela za e, suradnju na lokalnoj razini, uključivanje svih ekonomskih, socijalnih i drugih aktera na različitim razinama i suradnja lokalnih i regionalnih vlasti ključne su i u fazi programiranja. Dakle, kod konkretne formalne primjene e, partnerstva, ali isto tako kod provedbe strategija. Mislim da je isto tako bitno prepoznati u okviru predloga komisije popis e, aktivnosti koje se ne mogu financirati. Jer to nije u skladu s ciljevima buduće kohezijske politike. Dakle, ne želimo financirati odlaganje odlagališta, e, e, duhansku industriju, rastavljanje nuklearki. Isto tako je bitno naglasiti važnost razvoja razvoja i Kohezijskog fonda za osobe s invaliditetom. Dakle, treba olakšati prilaz sa institutional care na family and community care kako bi se izbjegla getizacija kako bi se podržala socijalno uključivanje. To je u skladu sa konvencijom naroga za o pravima e, osoba s invaliditetom. I u tom prijedlogu je taj aspekt e, naglašen, ali to želim još više naglasiti i to ću učiniti na temelju amandmana. A sad što se tiče negativnih stvari, e, kritički sam prema postotku tematske koncentracije što se tiče cilja na nacionalnoj razini. Dakle, to nas prilično zabrinjava jer u praksi bi moglo biti jako teško ostvariti taj postotak. Veća fleksibilnost koju predlaže kolega Kocolino sa raspodjelom na regionalnoj razini čini mi se puno razumnijim pristupom i mi ćemo intervenirati isto tako u tom smislu sa amandmanima. Zatim, što se tiče sinergija, malo sam zabrenuta. E, s obzirom na količinu fondova, e, to bi se odnosilo na fond za regionalni razvoj ako nije moguće doći do sporazuma što se tiče e, recimo Horizon Future e, Zero Excellence koji smo mi isto tako podržali. Tu smo pozitivno nastrojeni, ali vidimo da je problematično državama članicama staviti mogućnost da 5% kohezijskog fonda e, usmjere na Invest takozvani Invest Čini nam se to rizičnim potezom da se dakle na zemljopisnoj osnovi ne ne ograničeno određene regije ili države e, količine fondova koji se mogu e, preusmjeriti. Isto tako smo protivni ovoj posljednjoj točki koja je dakle navedena e, financirana na teret općina i regija. Nadamo se dakle da ćemo u tome dobiti sveopću podršku što se tiče amandmana koje ćemo predstaviti. Hvala. Nešto hvala izvjestiteljima Sada gospodin Bosnar Marić. Hvala, predsjednice. Najprije vam želim zahvaliti osobno jer smo imali odličnu suradnju. Kao bivši izvjestitelj za uredbu u kohezijskom fondu, ja sam se ponudio da pomognem Andreji i surađujemo na izradi ovog izvješća i uspjeli smo napraviti, odnosno polučiti jako pozitivne rezultate. Na početku se želimo osvrnuti na jednu stvar koja je od, općeg značaja. Naime, tu se radi o amandmanu petom gdje se razgovara o sposobnosti za države članice da zajedno pruže zajednički odgovor na katastrofe i zajednički upravljaju u razdoblju koje slijedi nakon katastrofe. Rumunska je do sad organizirala najveću organizaciju simulaciju te vrste, dakle koja se zove potres 2018. Tu smo imali ljudi iz Ministarstva obrane, zdravstva i tu je sudjelo otprilike devet država članica EU-a, NATO, Sjedinjene države i Izrael. Tu se radilo o impresivnom i presivnoj suradnji, to sam rekao jučer, povjerenik Stiljanides došao je u Bukurešt e, kako bi na tome sudjelovao. Ovo je bila najveća europska vježba i um, to nam je omogućilo da vidimo kako možemo zajednički raditi, kako bismo spriječili katastrofu i odmah djelovati i to obuhvaća i izmjene nekih pravila uredbi koje bi, što bi omogućilo da se puno brže djeluje, reagira. I zaključio bih sa onim što je rekao povjerenik Silenides. Ne postoji mogućnost da jedna, da sama neka država članica na proporcionalno učinkovit način reagira na veliku katastrofu. Nitko ne može biti učinkovitiji od cijele Europske unije. A sada neke stvari koje želim spomenuti. Naravno, prvo je proračun sredstva. Kohezijski fond je pod najvećim utjecajem, dakle skoro pola njegovih sredstava su srezana. Iz tog razloga mi inzistiramo da se možda u budućem vfo pruži barem ekvivalentna sredstva. Zatim prijedlog e, transfera 10 milijardi eura u instrument za povezivanje Europe je srodan ovome. Dakle, podržavam ono što su rekli izvjestelji koordinatori kako bi se suprostavili tom transferu iz jednog razloga koji je dovoljno jednostavan. Naime, dok god budemo imali rezove a tražite od nas da odmah prebacimo 30% kohezijskog fonda u centralizirano upravljanje na europsku razinu. To je za mene, a i za vas skoro nemoguće. No, ne, ovo je pravo mjesto da se to ponovi. Dakle, ako će biti fleksibilnih rješenja, kako bi se vidjelo kako i koliko možemo transferirati, onda moramo biti spremni raditi na tome, ali samo ako nam Tran i komisija pruže puno bolji prijedlog nego što je to do sada bilo. Zatim, još neke stvari na kojima sam surađivao s Andrej, to je jačanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta. Dakle, tu doista pozdravljam e, podršku svih kolega. Tu je jačanje ideje da svaka država članica Kojeskog fonda treba biti, treba moći biti u stanju koliko će uzeti iz e, projekata za očuvanje okoliša i koliko iz infrastruktura za ten, te temeljem svojih potreba. Dakle, to je dio fleksibilnosti, to se tiče fleksibilnosti. Nadam se da će kolege e, podržati ovaj naš prijedlog. Zatim, želim insistirati na nečem i molim vas za malo pozornosti. Dakle, kogeneracija je grijanje, dakle, energija je od ključnog značaja za brojne države. No, želim se prvenstveno pozvati na to da moramo moći zajamčiti e, prihvatljivost e, sustava grijanja, što je jedan od najvećih problema središnjih iz, istočnoevropskih zemalja i povrh toga tu su i klimatske promjene i znate kad dođe zima cijena grijanja dolazi do neprihvatljivih i nedostupnih iznosa. Dakle, Što se tiče da centralnog grijanja, ovdje govorimo o fosilnim gorivima i o, evo, prvenstveno o plinu. Zašto plinu? Zato što je on jedan od najkompatibilnijih energetskih izvora i zato se i vjerojatno razvija sjeverni tok. No nemojte zaboraviti da središnje i istočne europske zemlje treba između ostalog i mogućnost da pređu dakle, kroz energetsku tranziciju kako bismo imali bolju i čišću energetsku proizvodnju. I to je evo, jedan jako konkretan aspekt koji sam imao na umu. Dakle, tu je mogućnost uštede e, električne energije sa centralnim grijanjem i izolacijom e, zgrada, jer to prema svim znanstvenim podacima smanjuje za 36 do 40% emisije CO2. Dakle, tu imamo mogućnost da smanjimo emisije CO2 i imamo puno čišće, čišće okoliš. Dakle, molim vas, evo, da to ne smetne suma i moj amandman drži se iste logike kao i prošli put. Dakle, ne želim da to utječe ni na koji način na schemu ETS-a. Dakle, ovdje se govori prvenstveno o plinu. Još jedna stvar. Dakle, pozdravljam komentare predsjednice odbora i dodajem svoje amandmane i svoju podršku tim idejama. Naime, ima nekoliko država članica koje pokušavaju unaprijediti svoj i svoju željeničku mrežu, a bez mogućnosti da se u to uključi i ženički vozni park, to je teško. Zatim, tu su tu isto tako rezidualni otpad koji bi trebalo uzeti u, ponovno u obzir i podržavam amandman izvjestitelja s tim u vezi. Zatim, doista pozdravljam tematsku koncentraciju RDF-a na regionalnu razinu, ne na nacionalnu, nego regionalnu, jer tema regionalne politike su regije, a ne države. I zato e, se tu treba raditi o regijama i dodatna fleksibilnost treba biti omogućena regijama kako bi one se opredijele za tematske ciljeve na koje, kojima žele posvetiti svoje resurse. Dakle, to je jako važna tema i slažem se naravno da je potrebno da imamo i određenu kućinu mjerila, no moramo imati jasnu razinu fleksibilnosti kako bi se uzelo u obzir njihove konkretne potrebe. Hvala. Hvala gospodine. Sada gospodin Mansur ima riječ. Mikrofon je uključen, ne možemo prevoditi, ispričavamo se. Ispričavam se. Hvala predsjednice, vi ste na početku svog izlaganja podsjetili koliko je Feder, koliko su Feder i Kohezijski fond važni za razvoj naših teritorija, a osobito se odnosi na otočna područja. I dakle, imajući to u vidu, ovo izvješće je jako važno i želim također zahvaliti gospodinu izvjestelju na kakoći njegov rada. Izvješće je jako dobro. tu se i dalje radi na regionalizaciji, fleksibilizaciji i na omogućavanju veće učinkovitosti ovih fondova. Također podržavam njegove prijedloge u kojima želi redefinirati tematsku koncentraciju na regionalnu razinu. A to nam treba omogućiti da i dalje promoviramo e, gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i to će nas sačuvati od e, prevelike koncentracije, centralizacije. Zatim želim e, podržati i ono što je rekao izvjestitelj kada kaže da najmanje razvijene regije trebaju koristiti barem 30% svojih sredstava kako je podržala sredstva e, koja idu u prilog izgradnje zelene Europe, što bi omogućilo najudaljenim regijama koje su osobito ranjive da se bolje nose sa prirodnim katastrofama te da rade na izradi preventivnih mjera. No, evo, poput i drugih kolega, ja ću uložiti određen broj amandmana, evo, dva su mi napose važna, jer čini mi se da kriteriji klasifikacije regija koji se nalazi u članku trećem mogao bi bolje od, i pravednije odraziti raznolikost lokalnih raznolikosti, onda kada bi se koristio e, regionalni BDP e, u usporedbi sa e, kupovnom moći. Zatim, kako bi se bolje mjeralo pozitivni učinci na kohezijsku politiku na u najudeljenijim regijama, u članku 11. trebalo bi se omogućiti financiranje određenih sredstava koji su nužni kako bi se favorizirala mobilnost europljana koji žive u najudaljenijim e, i prekomorskim regijama i kako bi se pomoglo jačanju europskog e, identiteta. Hvala vam na pozornosti. Hvala vama. Gospodin Bogović, izvolite. E, hvala za... Hvala na riječi. Mislim da je ovo vrlo važno izvješće i hvala izvjestitelju na odličnom predlogu. I također kada pogledamo ovo izvješće, svakako kohezijska politika je zapravo i samo srce i sastavnica Europske unije i upravo e, sredstva koja idu iz regionalnog fonda u ovo sredstva su vrlo važna i zato podupirem e, sve ono što je rečeno, a to je da se u parlamentu trebamo boriti za očuvanje svih tih sredstava. A što se tiče dileme oko e, horizontalne uredbe i e, ovog programa, mislim da će trebati s jedne i s druge strane potražiti možda neko kompromisno rješenje koje će jasno reći da jedan dio programa ruralnog razvoja i teritorijalna komponenta i također da u skupnoj uredbi se E, uredi jedan dio, a poljoprivredni dio je u horizontalnoj uredbi, tako da mislim da će trebati ovdje pronaći neke zajedničke kompromise e, za ovaj fond. A što se tiče samih predloga i predloga i amandmana E, od strane izvjestitelja. Jasno se u, izvjestitelju, e, u izvješću vidi e, ruralna komponenta, pametna specijalizacija i tako dalje, te također teritorijalna komponenta gdje su se spominjao urbana sjedišta kao pokretači razvoja i prijedlog za povećanje sredstava, ali također imamo i predloge za udaljenje područja. Nedostaje mi dio koji je povezan sa e, područjima, ruralnim područjima i gorskim područjima. To je nešto što smo na posljednjoj plenarki također e, pripremili rezoluciju i e, mislim da ćemo u tom dijelu trebati pronaći neko rješenje jer ako pogledamo E, nacrt proračuna više u e, obzoru, više u pametnoj specijalizaciji, više također u urbanoj agenti, a s druge strane pa smanjenje sredstava za kohezijske fondi i ruralni fond. Bojim se da upravo ta teritorijalna komponenta ruralnog razvoja će biti u lošem položaju. Također trebamo odgovoriti na izazov u ovom programskom razdoblju s onim što se događa sa ovim e, selitbom e, u samim državama iz rovnih područja u gradove i iz manje razvijenih dijelova u razvijenija područja. Mislim da je to e, nešto što je u ovom cijelom financijskoj budućoj perspektivi možda nije ovaj prijedlog u potpunosti e, obradio i ta pitanja, tako da će i tu trebati to povezati i uključiti, znači ovo kako bismo e, i imali jasne smjernice i za ovaj dio programa. Također još bih e, htio upozoriti, znači kod obnove objekata sada je dozvoljena obnova i, e, i priličan trošak energetske sanacije. Iskustva koje mi imamo iz posljednjeg vremena s potresima i tako dalje, mislim da bi trebalo dodati protu potresnu zaštitu, mislim da je to bi trebao također biti opravdani trošak iz naslova kohezijske politike, tako da i kod takve obnove imamo i statičku snagu, odnosno e, otpornost na potrese, također e, to e, će trebati uključiti u raspravu, ali u svakom slučaju u ovom trenutku zahvaljujem na prijedlogu izvješća. Hvala. još netko? Gospodin Van Nistelro, izvolite. Wel, ik denk dat ehm, de rapporteur Cozzolino heel goed is, heeft eh, aangevoeld wat we... Hvala izvjestitelju Kocolino koji je jako dobro ukazao na to kako stvari stoje. Rekao je da je potrebna veća fleksibilnost za regije. Dakle, radi se o nizu elemenata koji su navedeni i u okviru Europskog gospodarskog socijalnog odbora i u okviru opp a ćemo, biti, e, ćemo se složiti s tim. Ali imam pitanje vezano uz članak treći, čini mi se. I ovdje gledam komisiju, ali čini mi se da je reakcija pozitivna. Na regionalnoj razini govori se o mm, BDP-u po glavi stanovnika, a komisija je govorila o nacionalnom pristupu. Dakle, postoji e, o nacionalnom, govori se o nacionalnom dakle prihodu. Sad bih htio razjasniti kakav je učinak jednog, a kakav učinak drugog. Jer e, radi se ovdje o nečem drugom, dakle. Što to za regije znači? Dakle, neka komisija kaže što to znači za regije kod raspodjele sredstava. Je li to onda, e, trebamo li se odlučiti za jedan ili za drugi? I još jedna stvar. Ekonomija znanja. Znanje je svuda oko nas. gledamo na bogatije regije u Europi, kaže se da su one specijaliziranije. Ali to nije tako, gdje se govori o gospodarstvu koje se temelji na aspektima bioekonomije. Ali u Italiji, na Siciliji je to jako bitno, recimo, dakle, i u tim regijama treba voditi računa o potrebama poduzeća. S jedne strane, dakle, postoji javni sektor. S druge strane, Dakle, ako javni sektor ne pomaže tim poduzećima, onda učinci neće biti dostatni. Baš kako bi poduzeća mogla razviti nove proizvode, nove usluge, suradnja koja uključuje edukaciju tehničku izobrazbu, primjenjeno istraživanje, jako je bitna. Baš kako bi se stvorile specijalizacije u regijama. Jer ako želimo briljirati u nekom sektoru, potrebno je da se dodatno specijaliziramo. To je, tu je pristup dobar, moramo biti fleksibilni ali ovdje se govori o metodi koja je u prošlosti dovela do dobrih rezultata. Spomenuli smo i urbana područja. Rekli se dakle da bi se poslije fondova trebalo ići za urbana područja. Ali što ćemo onda sa ruralnim područjima? Uvijek smo govorili da i ruralna i gradska područja se moraju paralelno razvijati. Postoji veza između tih e, područja. Dakle, postoje one metropole koje e, surađuju dakle, sa periferijama i okolnim područjima. I već u članku prvom spominju se ruralna područja. Dakle, ne možemo samo odabrati gradove, a izgubiti iz vida ruralna područja. Mislim da nije to cilj koji želimo ostvariti ovim predlogom. Gospodin Varda Kastanis iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, izvolite. Hvala predsjednice. Prije svega želim zahvaliti na pozivu da prezentiram e, rad u razdoblju e, e, u ovom razdoblju na RDF-u i CEF-u, znači od 21. do 27. Naš odbor prije svega još jednom potvrđuje svoju predanost i vjeru u kohezijsku politiku, a istovremeno želimo zbog e, smanjenja, smanjenja sredstava koja su uključena u kohezijsku politiku ovih 10% e, ukupno i 12 za e RF i a, ovo CF-a. I tražimo od Europske komisije, parlamenta i vijeća da vrate um, proračun na prvotnu razinu za ovo programsko razdoblje uh, za kohezijsku politiku RDF i CF. Također uh, želimo podcrtati da se ne slažemo sa E, promjenom u e, stopama sufinanciranja, te također pozivamo komisiju da kriterije za sufinanciranje napravi fleksibilnijima, a kako bi ekonomska i financijska situacija zemalja članica i regija mogla biti uzeta u obzir. je svakako Sve je to povezano sa makroekonomskim uvjetovanostima. Naime, one se odlučuju na nacionalnoj europskoj razini, meću regijama i po našem mišljenju one trebaju biti ili fleksibilne ili brisane od uvoda. Također pozdravljamo poboljšanja koje je predložila komisija u smislu pojednostavljenja i fleksibilnosti. No, e, Želimo podcrtati da pojednostavljenje i fleksibilnost ne treba, ne smiju e, ni na koji način e, utjecati na one načela koja su u samom srcu europskih načela. To su posebice briga za osobe sa invaliditetom i tako dalje, kao i solidarnost i tako dalje. Predlog e, komisije poboljšava višerazinsko upravljanje sa naglaskom na zajedničkim upravljanjem, jačanjem e, sudjelovanja e, udruga civilnog društva i drugih dionika u procesu programiranja, provedbe, evaluacije i nadzora korištenja sredstava. No, Europski kodeks e, postupanja o partnerstvu e, je nešto što u potpunosti treba poštivati na svim razinama i zato je naš prijedlog da bi se to trebalo E, smatrati e, uvjetom. E, još jedno pitanje u našem mišljenju je sljedeće. Naime, na europskoj razini ne postoji organizirani dijalog sa svim dionicima u odnosu na kohezijsku politiku. I upravo zato naš je prijedlog e, stvaranje Europskog foruma za kohezijsku politiku kako bi organizacije civilnog društva i dionici postali stvarni dionici u cijelom procesu implementacije novog programskog razdoblja. E, gospodarski i ekonomski odbor, gospodarski socijalni odbor predlaže da komisija usmjeri e, i pojednostavi ciljeve održivog razvoja u području e, kohezijske politike kao i uredbe RDF-u, e CF-u. Naime, prošle su tri godine otkako je EU preuzela obvezu provedbe, a bez ikakvih zadrški agendu za 2030. A do sada još nismo vidjeli koherentnu sveobuhvatnu strategiju kojom će se usredotočiti ova agenda u programima i izravnim i neizravnim programima komisije. A to je prilika koja ne smije ni na koji način biti zapostavljena. A što se tiče slabo populiranih područja, otoka i tako dalje. E, Čuo sam e, da se svi slažemo. Naime, sva ta područja trebaju biti e, tretirana kao najudaljenija područja. To je veliki deficit u predloženoj uredbi. I želio bih da ovaj odbor i parlament preuzmu E, vodstvo i ostvare najveću e, promjenu upravo e, u području slabo naseljenih područja i otoka. Naime, važno je da europska teritorijalna suradnja odnosno proračun za Interreg bude povećan i da novo programsko razdoblje a kako bi moglo u potpunosti ispuniti svoju misiju i ciljeve, bude potkrepljeno odgovarajućim financijskim sredstvima. Jer inače će između riječi i dijela nastati priličan jaz koji se često zna da dogoditi, znamo. Ekonomski socijalni odbor traži od komisije da poduzme E, da uzme u obzir i druge e, društvene e, indikatore, ne samo BNP. U raspravi o recimo tematskoj koncentraciji, o klasifikaciji regija. Bruto nacionalni prihod nije dovoljan. A odbor također podupire i koncept tematske koncentracije i također razumijemo iz kojeg razloga to treba dovesti upravo na razinu regija. A sada tri stvari koje su u velikoj mjeri međusobno povezane. Naime, u predloženom eh, CPR-u Ne vidimo članak sedmi sadržaj CPR-a gdje se govori o osobama sa invaliditetom. Naime, čuli smo iz kojeg razloga, oni su rekli da je važnije to uključiti u druge članke kao članak 67. CPR-a. Naprimjer, pristup, dostupnost za osobe s invaliditetom nigdje se ne spominje. Dakle, molimo da to pogledate jer e, trebao bi biti cilj e, putem financiranja iz RDF-a i CF-a e, stvoriti pristupačnu okolinu i okruženje. Naime, treba uzeti u obzir naime 8 milijuna europljana su osobe s invaliditetom, a naša populacija stari sve više i više ljudi, je, ljudi su osobe sa smanjenom mobilnošću. I ne bismo smjeli propustiti ovu veliku priliku da putem kohezijske politike, u našem slučaju ERDF-a, da stvorimo pristupačna, dostupna okruženja, da gradimo pristupačne e, infrastrukture kao i digitalizaciju transporta i tako dalje. Mislim da je e, zastupnica Mato spomenula uključivanje konvencije UN-a koja je već ratificirana od strane Europske unije, mi to podupiramo i svakako željeli bismo u članku isključenju e, vidjeti da bilo koje financiranje koje se daje za gradnju ili e, ponovnu izgradnju institucija ili razdvojenih infrastruktura nije dopuštena. I to zaista e, reći E, odlučno i da to bude naš crveni karton. Znači, ako doista želimo provedbu socijalnog stupa, moramo staviti naglasak na usluge e, u zajednici, utemeljeno u zajednici za sve one kojima su one potrebne. A što se tiče makroekonomskih uvjedovanosti, o tome sam već govorio, pa da zaključim sa sljedećim. Slažemo se sa urbanom inicijativom Vidimo to e, kao važnu inicijativu i ako postoji mogućnost povećanja postotka financiranja, to treba i učiniti. Međutim, e, kada se čita predloge DF-a, e, stup četvrti, zapravo onaj socijalni dio, je vrlo slab i zato je naš prijedlog da socijalna održivost i inicijativa za regionalnu održivost e, se uspostavi sa 10%. Znamo za argument da Europski socijalni fond plus ima za cilj podupirati provedbu Europskog stupa socijalnih prava, ali dopustite da naglasim, ne radi se samo o uslugama, trgovini, zapošljavanju i tako dalje. E, nego kako bi inkluzija i nediskriminacija se ostvarili, moramo ostvariti održive e, okruženje i okoliše sa dostupnosti, s mogućnošću da ljudi e, žive u skladu sa svojim osobnim izborima. Uvijek smo živali u suradnji sa Europskim parlamentom i u ime odbora još jednom vam zahvaljujem na prilici da vam Europski gospodarski socijalni odbor e, iznese naše mišljenje koje će e, odbor sljedećeg tjedna i usvojiti. Hvala na ovim informacijama. Moram reći da smo i e, pozvali izvjestitelja odbora regija ovdje, no nažalost nije, nije, nisu danas mogli, izvjestitelj danas nije mogao sudjelovati pa ćemo napraviti, e, dakle pokušali smo na najveći mogući način e, proširiti ovu e, transparentnost naše rasprave. Evo, komisiji se tim još proširio. E da, sada kad govorimo o novcu, a ne samo o mehanizmu, naravno da nas ima i više. No, hvala predsjednice, hvala i gospodinu Hocelinu na e, svom trudu e, koji je uložio u nacrt izvješća. Evo pet stvari želim reći, ako dopustite. Prvo, e, što se tiče tematske koncentracije. Ja ovdje moram reći da smo malo zabrinuti zbog izmjena u predlogu komisije. Naime, Primjena tematske koncentracije iz njezinih zahtjeva na regionalnoj razini, kao što se predlaže u izvješću, po našem mišljenju vodi do više restriktivnog pristupa e, od e, predloga o nacionalnom pristupu koji predlaže komisija, jer to bi značilo da bi svaka e, regija se morala držati određenog postotka dok u našem e, prijedlogu postoji fleksibilnost gdje bi jedna regija mogla kompenzirati za drugu e, sve dok se drži jednog nacionalnog prosjeka. Također ne mislimo da se to može riješiti dodajući ovu 10% fleksibilnost za pojedine regije. Naime, mislimo da bi učinak bio samo prevelika kompleksnost. Ili neko to sve mora pratiti, a to znači dodatni administrativni trošak. Također smo malo skeptični oko predloga u izvješću o korištenju barem dva E, cilja e, politika u razvijenim e, regijama. Samo kao podsjednik komisija je predložila da razvijene zemlje članice cijelu alokaciju mogu fokusirati samo na inovaciju ako to žele, a upravo razlog za to je da obično iznosi E, koje dobivaju razvijene zemlje članice su prilično mali. Ako želite postići neki učinak, ono što se želi izbjeći je da se novac e, razbije na previše ciljeva ili politika, pa ne znamo zašto bismo tjerali regije da recimo šire to financiranje umjesto da cijelu alokaciju fokusiraju recimo samo na inovaciju, govorimo o onim razvijenima. I naravno, prijedlog u ovom izvješću omogućio bi da e, zemlje članice ili regije potroše novac za promet. Mogu odabrati između dva cilja ili jedan cilj bi mogao biti promet. I sad ne znam je li E, ono malo koje dobivaju e, razvijene regije da to potroše za promete, za transport, e, je li to ispravni pristup ili najbolji pristup, da obzirom da se radi o malim iznosima. Što se tiče onoga što je rekao gospodin Van Nistelrooy, razlika između BDP-a i BNP-a, naime, postoji uvijek e, razlika. BND se obično koristi na regionalnoj razini, e, BDP na e, državnoj. Znači, teško je to zapravo reći jer ne znamo koliko će biti raspodjela između socijalnog fonda s jedne strane i regionalnog s druge strane i tek kad ćemo to znati onda ćemo znati koliko će novaca ići u inovacije ili u klimatske promjene ili tako dalje. A druga se odnosi na e, predloge e, kriterija za isključenje, dakle ono što je prihvatljivo, što ne za financiranje pod RDF-om. Samo kao podsjednik, naš se predlog temelji na tri e, razmatranja. Prvo, želimo dosljednost i kontinuitet, što zapravo znači da ne želimo mijenjati ono što je do sada već e, provedeno. Drugo, želimo biti konzistentni u politikama Europske unije i nadalje želimo uzeti u obzir neka loša iskustva od ranije. I kao što sam rekao, ovdje nas e, brinu neke izmjene, pa evo dva primjena, primjera. Naime, prijedlog u izvješću omogućuje recimo da se financira željeznički vozni park. E, mi ipak nismo uvjereni u to jer ne želimo dati nefer e, prednosti najvećim e, dionicima na tržištu, postojećim dionicima i neće ne želimo spriječati otvaranje tržišta željezničkog tržišta, a to bi upravo bilo suprotno ako bismo ovo omogućili. I mislimo također da ova odredba ne bi bila u skladu sa paketom o željeznicama koju je potporu dao i ovaj dom. Još jedno drugo pitanje, samo kao ilustracija. Možda znate da e, imamo prilično, e, da to blago kažem, mješovita iskustva sa financiranjem e, regionalnih zračnih luka, recimo kao u Španjolskoj, gdje smo potrošili puno novca, a to su neprofitni objekti gdje zapravo uopće ne slijeću avioni, pa sad ne bismo htjeli da se regionalni aerodromi dodavaju popisu e, e, tema na koje se može trošiti novac iz regionalnog fonda. Ma treća napomena odnosi se na predloženi minimalno trošenje od 5% za područja koje imaju od posebne skrbi s nekim određenim hendikepom. Dakle, to bi mogao biti dodatni administrativni trošak ili će to trebati uskladiti sa drugim postocima. A u nekim zemljama članicama to je teško i primijeniti. Naprimjer, e, koja su to područja od posebne skrbi, recimo u Luksemburgu, ne bih ih možda mogao definirati, no ovdje bi postojala odredba u uredbi koja bi predviđala da 5% se mora trošiti na upravo takva područja u svim zemljama članicama. A to bi onda izazvalo i puno rasprave između služba komisije i dotičnih zemalja članica o tome što se zapravo misli kada se govori o ovakvim zapostavljenim, ne znam, regijama ili tako. Četvrta točka, malo skeptično gledamo i na udvostručavanje minimalnog iznosa za održivi urbani razvoj. Jer to uključuje dodatnu kompleksnost, neko će morati pratiti sve te dodatne e, postotke i to je samo dodatni teret. A mi bismo željeli zadržati predlog komisije kakav jeste na posljedku. Možda ne toliko važno. malo nas brine i razina detaljnosti kod ovih specifičnih ciljeva unutar e, ciljeva politika. Naime, naš cilj je da ovi specific objectives, specifični ciljevi budu kratki i jednostavni i jasni, bez pretjeranih e, detalja ili kompleksnosti kao i sadašnje uredbe u tome da idemo na dodatno E, pojednostavljenje. Jer to omogućuje veću fleksibilnost e, i to je ono što mi želimo e, postići našim prijedlogom. Evo, zahvaljujem. Hvala, gospodine Kocolina, imate čas zaključiti ovu raspravu. Evo, zaključit ćemo to sa predstavljanjem amandmana i zajedničkog rada. Prije svega, ovdje želim iskoristiti priliku da kažem sljedeće. Nemojmo e, brkati raspravu o CPR-u i e, fondu za regionalni razvoj, jer ćemo pomiješati previše stvari. Trebamo na neki način razdvojiti te razne razine. A drugo što želim reći jest sljedeće. E, pojednostavljivanje ne smijemo pobrkati sa političkim ciljevima. Nećemo puno promijeniti stvari ako napišemo 6% ili 10%, radi se o političkoj procjeni. Ne trebamo miješati ciljeve koje si je predstavio parlament, to su politički ciljevi, e, to ne treba miješati sa temom pojednostavljivanja. I dakle, o tome treba voditi računa. Spreman sam raspravljati. Ivan Nistano je to rekao tijekom jedne druge sjednice. Od odbora sam više puta zatražio da nam pruži scheme kako bismo shvatili da li prijedlozi koje oni uvode dovode do, do pojednostavljivanja. Ja se dugo godina već bavim regionalnim politikama i jamčim vam da ono što vi smatrate pojednostavljenjem na teritorijalnoj razini postane komplikacijom. Dakle, kad želite, ja sam ovdje spreman da raspravim s vama uh, sve ove aspekte, jer ponekad pojednostavljenje koje vi najavljujete u biti ne odgovara postupcima koji realistično se provode na teritoriju, odnosno u regijama. Ali otvoren sam za raspravu, svi radimo ovdje i svima je u interesu da na kraju rasprave dođemo do instrumenta koji će biti koji će odgovarati interesima europskih građana. Na kraju svega mislim da zaista možemo pozitivno raditi, da možemo zaista e, doći do dobrih rezultata, iskoristiti mnoge prijedloge koje smo ovdje čuli i tijekom rasprave čuli smo da postoji široki konsenzus na temelju kojeg se može raditi i evo očekujem e, iz vaših amandmana zajedničkog rada e, i na temelju suradnje sa komisijom da ćemo uspjeti provesti sve do kraja, a i s obzirom na sve ovo što radi tajništvo, e, siguran sam da ćemo u sljedećih nekoliko dana uspjeti sve napraviti kako bismo do studenog došli do definitivnog teksta i u prosinca mogli onda u okviru E, dakle, plenarne sjednice o tome raspraviti. Evo, ja vam zahvaljujem. Najpša hvala. To je i želja odbora regije da glasamo u prosincu na odboru regiji kako bismo bili spremni ići na plenarnu. Dakle, predlažem da rok za amandmanom bude u 12 sati, četvrtak 25. listopada. 22. je rok za CPR, 25. za regionalni i kohezijski fond, a 27. za mehanizam. Tako da idemo u tom smjeru, dakle. Dobro. To je bilo sve na dnevnom redu, a sada prelazimo na razno gospođa Krel i gospodin Van Nistelrooy. Pa ja sam mislila da sam ja jedina koja ima tu nešto za reći. Gospodine Krel, izvolite. Ako sjećam na zadnjem sastanku koordinatora, odlučili smo da ne radimo obično mišljenje za CEF, već dopis. Dakle, možete li proslijediti tu informaciju i na našem divnom tajništvu, jer koliko sam shvatila, oni sada rade na izradi kompromisa, što nije potrebno koliko ćete im se obratiti dopisom. Da, o tome smo raspravljali na sastanku koordinatora. Provjerit ću kako je to odlučeno u odlukama koordinatora i onda ćemo... I da, razgovarali smo o mogućnosti slanja dopisa, jer time imamo mi kao odbor veću fleksibilnost. Hvala. Gospodin Van Nistelroj. Evo moje pitanje kroz koji trenutak će doći, ali sjećam se ovoga što je sad rečeno, dakle da imamo tu mogućnost da budemo da na vrijeme pošaljemo privremeno izvješće odboru za proračune. Dakle, to je točno i moramo brzo djelovati kako bismo dobili tekst o transferu CF. Drugo, nisam bio potpuno svjesna kada sam došao na ovaj sastanak sljedećeg. Naime, dobio sam obavijest da je dnevni red za plenarnu da, ima rezultat e, o prošlotjednom e, glasanju o strukturnom programu za reforme i nisam bio upoznat s tim da bi to moglo odmah završiti na plenarnoj. Jer odbori su to... Mislim, stvar nije došla do odbora jer e, odbori su to odbacili, tako da je vraćeno povjerenju Zbjenkovskoj komisiji, Dakle, možete li mi reći <laughs> kakva je to odluka bila? Eto, to je moje pitanje. Okay. This is all of us we know. We saw the, the, the provisional agenda for the plenary. To je sve što znamo. Dakle, vidjeli smo privremeni dnevni red za plenarnu i to je sve što znamo o tome. I obrazloženje tajništva je da je to prirodno. Dakle, našu odluku na plenarnoj bi trebalo odobriti ili odbaciti plenarno, što je normalna stvar. Dakle, ako ima neko pitanje ili nešto što se ne nalazi u nacrtu nacrta na plenarnoj, recite mi pa ću ja to provjeriti. Ako sam dobro shvatila, komisija uputila je znak da bi trebalo povući taj prijedlog, dakle, da li je to istina ili... Pa ne, evo, mogu pitati komisiju, ja sam skoro sigurna da mi neće odgovoriti. Da, mislim da smo dosta blisko pratili raspravu u parlamentu i ovisnosti o ishodu vaših razgovora, onda pretpostavljam da će komisija donijeti temeljem toga odluku da li i ukoliko da, kada i kako nastaviti rad na tom dosijevu. Dakle, kako trenutno stvari stoje, mi čekamo parlament. Hmm, vidite, sve je bolji i bolji. Nakon svakog sastanka regija sve je bolji. Dobro, dakle, evo, čuli ste odgovor. Dakle, čim dobijem bilo kakvu obavijest od komisije, to ću podijeliti sa e, koordinatorima i članovima odbora regije. Može tako? Dobro. A sada ja imam nešto za reći. Želim čestitati gospođi Krel. čestitati joj, poželjiti joj sretan rođendan u ime svih članova odbora regije. Imamo dakle čast raditi s gospođom Krel i imamo čast poznavati je. Dakle, hvala vam najljepša. Budite i dalje jednako hrabri i optimistični gled našeg budućeg rada. I ovo je bio moj zadnji komentar i zadnja točka pod e, razno. Samo želim podsjetiti da je naš sljedeći sastanak opet izvanredni sastanak i održat će se u Strasburu 25. listopada, četvrtak od 10.15 počinje u 10.15. Okay. Uh, allow me to thank to the interpreters and... Dopustite zahvalim konferencijskim prevoditeljima i zaključujem današnji rad. Hvala.